Puno hvala. Mi uopće nemamo ni zamisli što nas očekuje. Dakle, radi se o nasilju, o djeci koja nailaze na odrasle kojim prijete nožem i koji ih onda osakate. 200 milijuna djevojčica i žena bilo je žrtvom ovak takvog čina i mi bismo morali jasno reći da genitalno sakačanje ne može biti obrazloženo ni tradicijom, ni religijom, ni kulturom i moramo se založiti zato da se ovaj fenomen iskorijeni. Stotinu tisuća žena i djevojaka u EU izloženo je toj opasnosti. Puno hvala, a sada gospodin Hölvinji iz EPP-a. Puno hvala što ste mi dali riječ genitalno Sakačenje je e, tema o kojoj smo puno govorili, puno toga je rečeno i e, umjesto da se zgražamo, mi se sada trebamo usredotočiti na prevenciju i na važnost prevencije. To ja želim naglasiti. Zato je jako dobro da je danas e, ova ja se ispričavam, gospodine Hölbenji, iz nekog razloga nemamo prijevod. Možemo li nastaviti? Molim vas da ponovno započnete. Dakle, nadam se da sada prijevod funkcionira. Htio sam reći da je genitalno sakačenje žena barbarsko dijelo i naravno da je to grozno dijelo, no sve smo već rekli o tome i sada se trebamo usredotočiti na prevenciju i na to što možemo reći, e, učiniti. I gospodin Kanko e, je e, dao jedan dobar prijedlog e, i mi smo danas primili jednu skupinu e, djevojaka, mladih djevojaka i s njima smo e, porazgovarali. Samo u Africi 42% djevojaka ispod 14 godina izloženo je genitalnom sakaćenju i nove generacije se trebaju educirati, a to možemo postići samo kroz edukaciju i kroz komunikaciju. Moramo se založiti za njihova prava, za prava žena i djevojčica koje su najugroženija skupina. Mi govorimo o tradiciji, religiji i tako dalje, no genitalno sakačenje nema nikakve veze s tim i moramo svakako educirati ljude. Prema podacima UNESCO-a u subsaharskoj Africi više je od 18 milijuna djevojčica koje ne idu čak ni u osnovnu školu i to moramo promijeniti, moramo surađivati sa lokalnim tijelima i e, religijskim ustanovama. Puno hvala što ste me saslušali. Hvala, a sada prije spontanog javljanja za riječ, e, riječ dajem gospodinu Polčaku iz EPP-a. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam na istoj kao i moje kolege koji su govorili prije mene. Genitalna sakačenje je e, zločin, to je barbarska praksa i nema nikakvo opravdanje, bilo kulturno, tradicionalno, bilo kakvo. To je zločin. I srame je, srame da je u Europi, u Europskoj uniji, ovdje u, našoj, u našem kulturnom području taj problem raste. To je zaista teško vjerovati. Da, imamo e, zatvorene zajednice, novo pridošle zajednice, ali to je neuspjeh e, našeg, ne znam, naše policije ili pravosuđa ili ne znam koga. To je zaista vrlo tužna slika našeg europskog svijeta koja zaslužuje osudu. Mi zaista moramo stvari ispraviti kod kuće, a onda također koristiti naše diplomatske kanale s našim partnerima u trećim zemljama. Po meni inicijativa komisije je dobra, ja joj dajem punu podršku i kao što kažem treba nam diplomatska aktivnost kako bismo pomogli da ljudi razumiju da je genitalno sakućenje loše. Puno hvala. Sada bih riječ dala gospođi Dali iz Europske komisije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 hvala. A iduća govorit je gospođa iz Vijeća. Sada ću prijeći na engleski zato što je to vaš zadnji govor pred Europskim parlamentom, pa ću iskoristiti priliku da se zahvalim Finskom. Ja zahvaljujem Finskom predsjedanju i vama na vašem nastojanju da učinite Europu sve snažnijom. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, dame i gospodo. 2020. godina će biti obilježena vrlo važnim prekretnicama u e, području rodne ravnopravnosti kao što je 25. godišnjica Pekinske deklaracije platforme za djelovanje, zatim peta godišnjica e, ciljeva održavog razvoja do 2030. godine, 20. godišnjica rezolucije Ujedinjenih naroda o ženama, miru i sigurnosti i konačno obnovljena strateškog angažiranja u rodnoj ravnopravnosti. U veljači ćemo e, slaviti Međunarodni dan nulte stope tolerancije prema genitalnom sakećenju žena. Dame i gospodo, zaustavimo toj praksi jednom i zauvijek. Sve žene, sve djevojke moraju imati pravo živjeti slobodno i sigurne kao cjelovite e, osobe u svjetlu pristupanja Evropske unije konvenciji koja popolno nazivamo Istanbulskom konvencijom Finsko predsjedanje poziva sve da obrate pažnju da se osigura koherentnost između unutarnje i vanjske politike i djelovanja Europske unije. Borba protiv eh, svih oblika nasilja protiv žena je ključno za poštivanje ljudskih prava i eh, temeljnih ljudskih prava. Naše finsko predsjedanje nastavlja raditi na pristupanju Europske unije Istanbulskoj konvenciji Znamo da neki još uvijek nisu ratificirali e, tu konvenciju i potičemo ih da to učine. Nema sumnje da među tim protagostima vi, e, Europski parlament i njegovi zastupci će nastaviti raditi na pitanjima koji su u samoj srži naših zajedničkih e, vrijednosti. Hvala vam na ovoj vrlo važnoj raspravi i zaista mi je velika čast zaključiti finsko predsjedanje ovom vrlo važnom temom. Predsjednice, dozvolite mi da vam svima zahvalim na ovoj fantastičnoj jeseni to je sa svima vama bilo izvanredno vrijeme. U parlamentu smo razgovarati o, razgovarali o različitim temama. Sate sam provela predstavljajući e, vijeće i države članice ovdje na planarnoj sjednici u Strasboru i u Briselu i e, svaka ta minuta je bila vrijedna. Hvala vam svima. Naše predsjedništvo prestaje, no borba za ljudska prava, borba za demokraciju i e, vladavinu prava nastavlja se. Hvala vam, želim vam svima sretan Božić, nadam se da ćete ga provesti sa svojim voljenima, najdržima i sa svojim obiteljima. Hvala. Puno vam hvala. Ovime bih okončala raspravu, a glasovanje će biti u veljači na plenarnom zasjedanju. A sutra imamo isto od 10 do 14 sati i od 15 do 16 sati plenarno zasjedanje. Dnevni red ste dobili i Europski parlament ga je također objavio na web stranicama. Puno hvala. Lako noć.